bit će e, dostavljeni nadležnim osobama i mogući su prigovori. Ovime zaključujem sjednicu. Hvala svima što su došli. Hvala komisiji e, što e, je došla. Pozdrav i zahvala prevoditeljima. Laku noć. Iako mi kažemo u Poljskoj da doručak treba jesti sam, e, ručak u društvu s prijateljima, a večeru treba servirati neprijateljima.